sjednici od 16. travnja je ispitao mandate e, gospođe Torres Martinez i gospodina Turkanua i predložio njihovu potvrdu sa 25. ožujkom, odnosno drugim ožujkom imali primjedbi. Konstatiram da se potvrđuje mandat. E, e, Odbor za pravne poslove